sljedeće rasprave na dnevnom e, redu kažem da je predsjednik od klubova zastupnika ekr dobio nominacije za promjene u izaslanstvima. Nominacije će biti zabilježene u zapisniku. Ako nema nikakvih primjedbi do trenutka dok se usvoji zapisnik, nominacije će se smatrati prihvaćenima. Nominacija je e, gospodina Darjuša Rosatija za parlamentarnu skupštinu. Na